dva ispravka teksta parlamenta e, u skladu sa, sa člankom 231.4 e, smatrat će se usvojnim ako u 24 sata e, jedan politički klub ili barem 40 članova ne traži da se o njima glasuje. Biće objavljeni na, na stranicama